na sljedeću točku dnevnog reda imam još dva priopćenja. Kao prvo, prema članku 216, odlomku 4, našeg poslovnika informiram vas da će za ispravak koji smo najavili jučer u 7. sati da nije bio nikakav zahtjev za stavljanje na glasovanje i stoga se ispravak smatra usvojenim. A što se tiče druge stvari, mogu vas upućiti da prema pravilu